na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće gospođe Štajnoruk, program za socijalnu promjenu i inovaciju. I kao prvo ima priliku predati izvjestiteljici riječ. Kolegice Štajnoruk, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na vrlo dobroj, konstruktivnoj suradnji i to od samog početka. Ja sam uvjerena da zajed, da smo zajedno od prijedloga komisije sada napravili stvarno jak, snažan prijedlog koji je doprinio time da zauzemo i jasan zajednički stav unutar dijaloga. Moja zahvala isto upućena komisiji te Ciparskom i Irskom predsjedništvu vijećem. Svi smo naporno radili, naporno smo se borili i pregovarali. Nije sta, uvijek to bilo jednostavno, ali na koncu svi možemo zastupati kompromis. O čemu se radi u ovom programu? Program spaja tri podprograma. Kao prvo program Progres koji podržava koordinaciju europskih politika na području zapošljavanja, socijalne integracije i socijalne zaštite kao i radnih uvjeta. Zatim drugi podprogram OIRES ORS mreža ima za zadaću da savjetuje, da informacije i bude posjedovanje za mobilne radnike, ali i poslodavce, a isto tako i općenito za građane koji žele iskoristiti svoju mogućnost mobilnosti unutar cijele Europske unije. Treći program mikrofinanciranje omogućava dodjeljivanje mikrokredita, posebice ranjivim skupinama, e, za za najmanje poduzeća ili za poduzeća koje se nalaze u opasnosti sada će moći i socijalna poduzeća dobiti isto tako mikrokredite. Pitanje koje smo se postavili je što želi komisija spajanjem sa ova tri, ova tri različita programa. Na početku smo imali mnoga pitanja, pa i što se tiče povezanosti tih triju programa. Meni je također osobno nedostajala povezanost sa borbom protiv siromaštva i e, povezanost sa drugim socijalnim temama, a isto tako je zajednički okvir za ove programe do sada on nije bio prisutan. Sad imamo novi način, imamo program za zapošljavanje, socijalnu integraciju i zaštitu program koji se tiče isto tako i socijalne uključenosti, kvalitativnog zapošljavanja, ali i borbe protiv siromaštva. Imamo jasne prioritete koje želimo poticati unutar pojedinih e, podprograma, a također smo dodjeljivali i obveznu, obvezne postup, e, obvezne postotke za pojedine programe. Na primjer, 50% jednog programa će se iskoristiti za socijalnu, eh, progres programa će se iskoristiti za socijalnu integraciju i borbu protiv siromaštva. Komisija je željela isto tako i mobilna mjesta savjetovanja na graničnim područjima u budućnosti financirati samo iz socijalnog fonda, ali po našem mišljenju bi to bila pogreška i to bi isto tako dovelo u pitanje budućnost e, novih graničnih e, savjetodavnih mjesta i to bi isto tako uništilo mnoge dobre projekte. Uspjelo nam je ostvariti dalje prekogranična e, partnerstva unutar programa ORS, a isto tako i u obliku različitih bilateralnih sporazuma među državama članicama održati ovakve, napretke. Parlament je dao zajednički okvir ovim podprogramima, imamo godišnje programe za sve podprograme, a ne samo za program OERES kao što je to bio izvorno prijedlog komisije, ako komisija želi promijeniti političke prioritete, onda je to moguće samo uz prethodnu konzultaciju parlamenta. Socijalni partneri te udruge civilnog društva su također u ovom kompromisu dobili pojačanu ulogu, doduše ne onoliko jako koliko sam ju ja htjela, ali ipak ja ću. Što nismo uspjeli? Odbor za zapošljavanje je u konsenzusu svih klubova zastupnika zatražio četvrti podprogram za borbu protiv e, nezaposlenosti mladih koji je trebao biti opremljen dodatnim sredstvima e, za to. Radilo se o tome da smo htjeli provoditi e, projekte za borbu protiv nezaposlenih mladih, i to diljem Europske unije, a nažalost je vijeće i ovdje ponovno pokazalo da se radi samo o mrtvim slovima na papiru. Mogli smo ovdje naći jedno mjesto koje bi bilo zaduženo za europsku koordinaciju. Po mom mišljenju bi ovo bilo pravo mjesto za jedan sveobuhvatni program za, za zapošljavanje mladih i bila bi tu isto tako dovoljna vidljivost. Što se tiče iznosa, ja sam zadovoljna sa ostvarenim kompromisom, te mislim da smo zajedno ostvarili dosta dobar korak unaprijed kako bismo smanjili barem poteškoće koje postoje u državama članicama. Hvala vam, gospođo izvjestiteljice. Za završne primjedbe vam ostaje još jedna minuta. Sada za ovu točku dnevnog reda mogu zamoliti povjerenika Andora na uvodno izlaganje. Izvolite. Gospodine predsjedavatelju, uvaženi zastupnici, kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Štajnruk, predsjednici odbora za zapošljavanje, gospođi Beres, svim izvjestiteljima u sjeni na konstruktivnom radu na ovom prijedlogu. Nakon plodonosne suradnje između tri institucije mogu sada reći da smatram da smo ostvarili zajednički cilj. U doba krize i promjena demografskih e, okolišnih sustavi za zaštitu socijalnih politika su sada došli u pravom trenutku. Europska unija treba osim Europskog socijalnog fonda i druge instrumente koje može ostvariti inkluzivan rast, e, nova radna mjesta te se boriti protiv siromaštva i nejednakosti. Europski program za zapošljavanje, socijalnu integraciju i zaštitu će dobiti 800 e, milijuna eura za, za razdoblje od 2014-2020 godine te će moći podržati na taj način socijalne reforme. Pomagat će socijalnim partnerima, lokalnim i regionalnim vlastima, udrugama civilnog društva te općenito civilnom društvu. Morat će se ispitati situacija na terenu i u tom kontekstu ćemo za socijalna ispitivanja dodijeliti 100 milijuna eura što se tiče prije svega socijalne e, isključenosti osjetljivih skupina. Taj program će omogućiti komisiji da ostvari koherentnost politika, a isto tako da poboljša učinak drugih politika i financijskih instrumenata koji se tiču različitih strategija koje Europska unija ima za, za rast i e, radnih mjesta, te isto tako nešto što se tiče europskog semestra. Kao što znate, radi se tu o tri programa, imamo OERES, program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, EURES, e e, Europska služba za, za zapošljavanje, te progres za mikrofinanciranje. Progres će isto tako biti posvećen nezaposlenosti mladih, te će nastaviti provoditi europske politike na području zapošljavanja, socijalne integracije i uvjeta rada, tako što će prikupljati podatke, vršiti razmjenu iskustava i ispitivati određene projekte. Tako komisija želi nastaviti isto tako i prvu uspješnu e, godinu Euresa gdje želimo pojednostaviti način traženja rada na europskoj razini. Ta mobilnost može biti od velike važnosti kako bismo uklonili teže, imamo manjke što se tiče stručnog osoblja i imamo visoku nezaposlenost. Na kraju krajeva instrument za mikrofinanciranje poduzeća će postaviti temelj za podršku poduzetništva i isto tako ćemo imati e, određene e, određeno socijalno ispitivanje, a zatim možemo dobiti i dodatna sredstva iz socijalnih fondova. Zajedno za Europskim socijalnim fondom, Europskim fondom za prilagodbu globalizacije te Europskim fondom za najranjivije skupine imamo ovdje jedan od e, glavnih instrumenta koji nam služe za ostvarivanje socijalne inkluzije za razdoblje 2014. do 2020. Hvala vam gospodine Prveniće. Sada prolazimo na govornike pojedinih odbora. Počet ćemo sa gospodinom Liberackim. Izvolite. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Z punktu widzenia Komisji Kontroli Budżetowej dwie pozycje... Hvala predsjedniče. Kada je riječ e, o kokobu, dvije točke su važne kao prvo e, količina čina e, koja je značajna, a druga jeste transparentnost e, i uporaba e, fondova. Mi mislimo da je prvi cilj a poticanje mobilnosti ljudi u Europi i pomaganje omogućavanje da se nađe lakše radne mjesto i poticanje socijalne inkluzije mislimo da su to ključni aspekti koji zavrijeđuju našu punu pozornost što više mi mislimo da je transparentnost u dodjeljivanju sredstava nešto neće biti jednostavno obaviti jer govori se tu o brojnim transakcijama e, i to malim transakcijama, no e, ipak ljudima su potrebna ta sredstva. Tako da u svakom slučaju želim pohvaliti izvjestiteljicu Steinruck u našem odboru rezultati e, glasovanja su bili, svi su bili za i jedno, jedan glas protiv. Hvala gospođa Zuber. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ovaj program može biti od velike važnosti globalno gledano, može biti važan zato što bismo kroz toga trebali stvoriti radna mjesta, visoke kakvoće, to je postignuće na području socijalne zaštite, na području zapošljavanja. U mnogim zemljama danas postoji nazadovanje što se tiče socijalnih politika. Europska unija je odgovorna i za to. Nadamo se da će dobrovoljna mobilnost pomoći tome i da neće doći do prisilne migracije unutar Europske unije. Kao što sam rekla, u mnogim državama mladi ne mogu naći posao iako imaju diplome. 30% financiranja trebaju ići mikrofinanciranim projektima. Mi smatramo da je važno ulagati u realnu ekonomiju. Socijalna poduzeća, to je vrlo složeno pitanje, a isto tako vidimo da dolazi do velikih rezova što se tiče javnih proračuna. Treba isto tako osigurati e, javne usluge koje se trenutno uništavaju. Hvala vam. Gospodin Zuber. Hvala vam. Dame i gospodo, svaki peti stanovnik u EU je izložen socijalnoj isključenosti, mnogi su bez posla. Nadam se da je Uduživanje ovi, ova tri programa nešto što neće biti samo jedan administrativni potez, nego pravi, koristan potez koji će ići na korist našim građanima. To bi se tako trebalo promicati stabilna, stabilni rad. Drago mi je što je Europski parlament odredio kao jedan od svojih prioriteta mlade i njihov pristup tržištu. Mikrofinanciranje to je također vrlo važan alat kada se borimo protiv socijalne isključenosti. Mala i srednja poduzeća čine 90% svih poduzeća, a jedna tečina njih se osniva od e, onih koji su e, mladi, često nezaposleni, zbog toga je bitno osigurati njima dostatna sredstva u općem proračunu. Mislim da treba isto tako naglasiti ulogu lokalnih vlasti koje treba uključiti na svim razinama. Hvala vam. Hvala vam, prelazimo u, u nagovornike u ime kluba zastupnika i počinjem sa gospodinem Bolanom. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici Juti Steinruck pomoću koje ćemo ostvariti prvi program za razdoblje 2014-2020. Imamo više izazova kojih se ovaj program tiče. Imamo izazov da moramo pomoću tih programa podržavati konkretne akcije što se tiče zapošljavanja i stvaranja e, mobilnih radnika, tako što ćemo potaknuti maksimalnu suradnju među državama članicama. U tom duhu je Europski parlament e, pokrenuo isto tako i mrežu EURES, jer suradnja među različitim službama za zapošljavanje država članicama, time možemo potaknuti i mobilnost radnika. Tako će naša poduzeća moći prekogranično tražiti kvalificirane radnike, a isto tako to vrijedi obrnuto. Mladi kvalificirani će moći naći radno mjesto. Zadnji izazov je to što želimo uskladiti tri postojeća instrumenta u jednom programu, a da ne izgubimo na nijednom od njihovih ciljeva. Europski parlament je uspio da s jedne strane postupanje bude jednostavno i učinkovito, a s druge strane da se odredi točno konkretan iznos proračuna kako bi se moglo podržati države članice koje trebaju podržati prije svega mlade i kako bi sva tri programa imala dostatna sredstva. I Europski parlament će posebice pripaziti na to. Zadnji izazov je taj što se omogućuje lakše osnivanje poduzeća pomoću e, mikrofinanskog e, financiranja koje će sada biti isto tako otvoreno za socijalna poduzeća. Bitno je da možemo i onim poduzećima koji su otvoreno socijalna poduzeća e, izraziti našu podršku. Također imamo mogućnost socijalne inovacije i socijalnog e, ispitivanja, to je jedna od novih mogućnosti i nadamo se da ćemo time dati državama članicama dovoljno sredstva kako bi se borili protiv ekonomske krize, kako bi stvorili nova radna mjesta te tako potaknuli gospodarski rast. Hvala vam. Hvala vam gospodin Dardan je sljedeći gonik. Hvala predsjedniče, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Financiranje socijalnih e, pitanja u Europskoj je nešto o čemu smo puno govorili ovog tjedna sa Europskim socijalnim fondom i drugim stvarima. To me veseli. Ovaj novi program za e, financiranje inovacija je nešto novo i to je e, Dakle, nakon pregovora e, između parlamenta i izvjesteljice Jute Steinbrück, to je nešto što se konkretizira. Želim čestitati Juti na njenom radu koji je omogućio parlamentu da E, se tu objedine tri postojeća programa na koherentan način s prioritetima i jasnim programom financiranja. Europa mora pružiti e, jasne odgovore povećanju nezaposlenosti, siromaštva i, i društvenog isključenja tako što će omogućiti lakši pristup mikrofinanciranju kreditima i E, Europa može ponuditi e, konkretnu dodanu vrijednost i multiplikator e, multiplicirati i pomoći bilo posredstvom proračuna ili svojim iskustvom. Ovi elementi su ključan doprinos Europskog parlamenta. Želim vam zahvaliti. Hvala. Gospođa Harkin, imate riječ. Hvala. Želim čestitati izvjestiteljici, ona je stvarno osoba koja je vjerovala u ovaj program i učinila je sve što je moguće da nađe e, učinkovita i dobra e, rješenja. Moram priznati da sam razočarana što sam fond e, je dobio manje sredstava na raspolaganju nego što je predviđeno jer sva tri podprograma traže velika sredstva. Ja osobito podržavam mikrofinanciranje što će pronuti mikrokredite od 25 eura, tisuća eura nezaposlenima koji su u opasnosti gubljene radnog mjesta i za osobe koje su u iz skupina, ugroženih skupina koje teško dolaze do kredita. Ovdje se e, dolazi dakle do kredita koji će pomoći mladim poduzetnicima koji žele e, osnovati osnovati mikropoduzeća. Od 2010. godine više od 6000 poduzetnika je već e, koristilo zajmove od otprilike 50 milijuna eura u ovom projektu mikrofinanciranja. U potpunosti podržavam ovaj program i osobno sam sudjelovala tada u radu trijaloga i veliko je zadovoljstvo bi bilo predstavljati tada e, moj klub zastupnika u e, izradi ovog e, programa. Moja država ima pristup mikrofinanciranjima, to je jedna od 15 država pristup, odnosno financiranje jeste najveći problem za sve mlade poduzetnike koji žele osnovati svoje tvrtke jer e, banke ne žele podijeliti e, rizik s tim e, mladim poduzetnicima i ovaj fond neće premostiti taj jaz, ali će u svakom slučaju pomoći mnogima u njihovim poduzetničkim pothvatima i osobito onima koji imaju poteškoće da dođu do kreditiranja. Znam da su europski, e, irski poduzetnici ti koji su mogli, e, koji će moći e, se e, iskoristiti ovaj, ove fondove i to je veliko zadovoljstvo. Također mobilnost je dobra stvar, to mobilnost naravno mora biti nešto što će se samovoljno, što će odlučiti sami ljudi da stupe u mobilnost i nadam se da ćemo izbjeći sve moguće negativne efekte. Hvala vam, kolegica sljedeći govornik. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju, poštovani povjerenik, dame i gospodo. Po teškim preduvjetima je Europski parlament uspio ostvariti dobar kompromis koji je u potpunosti podržan od strane nas zelenih prije svega mi je drago što će se e, održati financiranje u okviru Eurosa za granična područja. Zbog snage djelovanja Europskog parlamenta nam je uspjelo da u novim projektima 18% ukupnih sredstava i rezerviramo za granične aktivnosti Euresa. Na taj način oni mogu nastaviti sa svojim radom za sljedećih 9 godin, 7 e, godina. I nova granična, nove granične aktivnosti će se omogućiti. Mislim da je to vrlo dobra e, vrlo dobra novost za upravo ta granična područja i za među Euros. Prijedlog komisije da se granični projekti financiraju e, u okviru SF-a je nešto što smo jasno odbili, jer to bi značilo kraj graničnih partnerstva. Poznato je da je SF podložen nacionalnim interesima koji su potpunosti drugačiji. Zato se traže nacionalne nadležnosti i u tom slučaju bi bilo u potpunosti nemoguće uspostaviti prekogranično partnerstva. Granična područja su takva da tamo postoji mnogo mobilnih radnika koji rade u jednoj državi, a stanuju u drugoj državi. Kako bi ih informirali u vezi njihovih prava, kako bi kako bi osvijetlili to područje, kako bi ih pravo savjetovali, to je doista europska zadaća i stoga treba biti isto tako poticana na europski način. Dopustite mi da samo još dam jednu primjedbu što se tiče instrumenta mikrofinanciranja. I tu je Europski parlament jasno ustvrdio i uspio ostvariti da ti kredi, mikrofinancijski krediti idu na poduzeća, na osobe koje inače nemaju pristup kreditnim tržištima. No, fond za mikrokreditiranje ima dosta skroman opseg, to je već rečeno, i mogućnost da se dodjeluju mikrokrediti mogu biti dodijeljeni samo točno određenim projektima. I stoga ovom prilikom apeliram na sve države da i u svojim pojedinim programima ostvare ovakve načine mikrofinanciranja kako bi na taj način dopunili ovu našu inicijativu. Samo na taj način će biti moguće za osobe koji ne mogu na nijedan drugi način pristupiti kreditima na tržištu, njima ćemo moći pomoći kako bismo osigurali njihove, njihovu dobrobit i kako bismo im pružili izlaz iz njihove trenutne situacije. To je dobar program, to može biti vrlo uspješan program i mislim da je sudlučivanje parlamenta u ovom pitanju doista stvorilo veliku dodatnu vrijednost Europske unije. Hvala vam. Gospođa van der Kamen je sljedeći govornik. Hvala. Europljani svakodnevno vide posljedice pogrešno vođenih europskih politika i doista e, bezdan europskih politika gdje je teško voditi računovodstvo. E. Komisija je iznijela lud prijedlog koji je preslikala iz e, nekih e, knjiga. Mislim da ljudima treba bolje, e, da se mora bolje formulirati i voditi policije, no ljudi vjeruju da nacionalne stranke trebaju biti te koje će identificirati prioritete i ne dopuštati da e, europska birokracija e, vodi doktrinaciju i pivi vjeruje da e, društveni eksperimenti te vrste trebaju biti zadnja stvar kojom će se baviti europsko zakonodavstvo i da za takve stvari trebaju države članice da, da budu zadužene. Hvala. Hvala. Sljedeći govnik je Paso Šegina. Hvala predsjedniče. Želim e, čestitati izvjestiteljici na odlučnom radu i e, povjereniku isto tako na njegovoj e, odličnoj intervenciji. Mi ovdje donosimo mjere za zapošljavanje. Situacija je jako raznovrsna, ovisno o državi, državama članicama, no u svakom slučaju mi svi e, smo u jednoj jedinstvenoj uniji i jasno je da problemi koji se u jednoj državi mogu imati utjecaja na drugu državu i nužno je, apsolutno je nužno da se djeluje na razini Europske unije, na razini država članica, bilo da se radi o zapošljavanju, o borbi protiv siromaštva, o socijalnoj zaštiti i o uvjetima rada. Evo, to su ciljevi koji su naši ciljevi, koji su strategiji 2020. godine. Iz tog razloga je važno imati dobro strukturirane nove programe za e, otvaranje radnih mjesta, za socijalnu inovaciju o kojoj upravo danas govorimo i koja sadrži određen broj važnih e, elemenata kao što je program EURES i e, europski, europska mikrofinanciranje Dakle, mislim da bi bilo dobro podsjetiti da je u određenim državama situacija jako teška, dramatična, barem što se tiče nezaposlenosti mladih. Ja osobno mislim da e, bi ovaj program mogao favorizirati određena rješenja, promovirati otvaranje radnih mjesta utoliko što će e, se poticati mobilnost, slobodna mobilnost. Hvala. Hvala gospođa Štrela Edit. Eu Hvala predsjedniče. Ja bih najprije željela e, čestitati gospođi Štajnruk, izvjestiteljici koja je obavila odličan posao. Zahvaljujem joj osobito što je preuzela prijedlog e, odbora FAM. Mislim da e, je rodno pitanje od ključnog značaja za politiku zapošljavanja i socijalne zaštite. Mislim da treba uzeti u obzir sve postojeće modele u sektoru e, zapošljavanja i mislim da je od ključnog značaja e, i dalje se boriti e, između u kompatibilnost, za kompatibilnost između osobnog, obiteljskog i profesionalnog života, osobito za žene. Mislim da je to važno i da tu treba stvoriti neke infrastrukture koje će pomagati osobito za roditeljske dopuste, dakle da se uskladi profesionalna aktivnosti, e, i aktivnosti. Isto tako mislim da treba pomagati ženama e, posredstvom mikrofinanciranja i to odgovara između ostalog onome što je predviđeno u strategiji za 2020. godinu o tome. Hvala gospođo Esaja Zadi. A komisari, valiokunnassa on te... Hvala predsjedniče, gospodine e, Ovdje je urađen odličan posao na sastancima odbora jer otvaranje novih radnih mjesta zahtjeva nove kompetencije i treba biti spreman na mobilnost. Trenutno postoji samo 2% e, naših sugrađana koji e, živi i rade u zemlji koja nije njihova matična e, gospodarska kriza i tehnološki elementi kao što je globalizacija, demokratsko, odnosno staranje stanovništva, e, učinkovitije gospodarstvo, sve su to stvari koje olakšavaju brze promjene i zbog tih brzih promjena u određenim sektorima se e, ponestaje kompetentne radne snage, kvalificirane radne snage, a dok se drugdje e, borimo sa nezaposlenosti. Kako bi Europska unija mogla ponuditi svima radno mjesto i favorizirati konkurentnost i kompetitivnost, i mobilnost e, trebaju nam e, nove e, osobe koje će biti dobro obučene, inovativne i spremne za mobilnost. Mislim da kada se napravi taj trogodišnji program da će to pomoći da se borimo protiv novih da se iznesemo s novim izazovima mreža EURES je nešto što treba dodatno razviti zahvaljujući pilot projektima koji se zvali Eures e, zaposlenje. E, u tim programima se poticalo mlade da idu raditi u inozemstvu. Nadam se da ćemo s ovim novim programima moći dalje da se borimo s ovim novim izazovima. Hvala. Hvala gospođo Kostelo. Imate riječ? Hvala predsjedniče. Želim čestitati izvjestiteljici. Ovaj e, novi iz program e, je e, slijed tri postojeća program, programa koji će pomoći e, javnim vlastima i socijalnim partnerima da se bore protiv socijalnog isključenja, Mikrofinanciranje je važno da se e, pomaže e, sa zajmovima od 25.000 eura i e, to je nešto što je pomoglo na primjer Irskoj u prethodnih nekoliko godina. Eures će pomoći bolje da se, da se lakše spoje ljudi koji traže posao i oni koji ih nude. 1,9 milijuna eura je nešto što se ulaže u progres. Ja sam zabrinuta za situaciju u Irskoj, ali isto tako mislim da je važno da mladi budu spremni da dobrovoljno idu u drugu zemlju, da se obučavaju, da se nađu nova radna mjesta. I EURES e, i svi ovi programi su doprinos ovome svemu. Osobito želim čestitati izvjestiteljici na onome svemu što je uspjela obaviti. 20% e, od onih 500 milijuna e, dodijeljenih progresu se dodjeljuje za zapošljavanje mladih, to je odlična stvar i isto tako za mikrokrediti, mikro mikrofinanciranje se uvodi po prvi put i to je jako dobra stvar. Hvala vam. Pod e, spontanim javljenim za riječ nemam nijednog govornika. Ah, ispričavam se. Gospodine Howitt, izvolite. Thanks, President. Hvala predsjedniče. Socijalna ekonomija je nešto što i dalje e, raste. 70 tisuća socijalnih e, tvrtki e, u, samo u Velikoj Britaniji, moje zemlji, i u Cambridgeu su izgrađene stvari sa lokalnim fondovima, farme i mnoge druge stvari koje pomažu socijalno ugroženim ljudima. No, primjenjujući ovaj program, ja pitam, molim povjernika da e, zaštiti te programe i da se e, daju sredstva mikro e, poduzećima u Velikoj Britaniji 600 milijuna funti je izgubljeno za ove projekte i Povjereniče, e, kratica za ovaj program e, se e, izgovara kao i riječ lako, dakle easy, ali znamo da su svi ovi ciljevi koji ove društvene promjene da je to nešto što baš i nije easy, dakle nije lako za ostvariti. Želim vam uspjeh u ovome svemu. Hvala vam, povjereniče Andor. Uh, um, uh, Hvala uvaženi zastupnici. Najprije vam želim svima zahvaliti na podršci za ovaj novi financijski instrument e, i e, želim još jednom čestitati gospođi Steinruck koja je stvarno učinila velik e, posao, napravila velik posao i, i uveliko je utjecala na razvoj ovog programa i to je bilo od velikog značaja i na kraju je, su ti instrumenti bili donekle manji nego što je izvorno ponuđeno kada je riječ o količini novca, ali mislim da kada je riječ o kakvoći da ovdje možemo napraviti nešto veliko. Ovo može biti jako moćno sredstvo da se ostvaruju e, ciljevi e, Europa 2020. ali jedino ukoliko socijalnu inovaciju uzmemo za ozbiljno. Mislim da je e, E, on, važ, da su važne stvari rekle, dakle e, e, ravnoteža između kućnog i profesionalnog rada i mobilnost i da su to stvari koje mogu igrati jako važnu ulogu i da je to stvarno važno i za borbu protiv siromaštva. Mobilnost je doista vrlo važna stvar u Europi. E, mislim da ćemo mi e, biti uveliko drugačiji nego što jesmo kroz 5-10 godina. E, eures mora biti puno jači i upravo iz tog razloga se pripremamo nove prijedloge kako bismo ojačali Eures i mislim da ćete to vidjeti jako skoro. Drago mi što sam čuo da se podržava mikrofinanciranje e, opos, e, napos, gospođa Harkini i Kostelo iz Irske i isto tako i društvena e, podrška za društvenu politiku u Ujedinjenom kraljevstvu. Naime, ja sam insistirao na tome da Europskoj uniji treba mikrofinanciranje i podržati mikrofinanciranje da se to nastavi u sljedećem financijskom razdoblju. S obzirom da je istina da e, sve države članice nisu, da se nisu koristile mikrofinanciranje, ja bih želio e, pozvati one države članice koje nisu mogle beneficirati od mikrofinanciranja da se pridruže ovom fondu i da sudjeluju u e, Europskom investicijskom fondu. I tu postoje brojna, brojni dobri primjeri već u zadnjih tri godine. Brojni su primjeri koje možemo slijediti i upotrijebiti kao primjere i kojim nas mogu nadahnuti. E, pokretanje programa EASY će doista e, staviti još dodatnu odgovornost na samu komisiju i e, glavnu upravu za zapošljavanje. I mislim da će u provedbi ovih instrumenata da ćemo moći računati na vaš daljnu, vašu daljnu podršku i suradnju. Hvala najljepša. Hvala vam. Raspravu ćemo završiti s našom izvjestiteljicom, gospođom Steinruck. Hvala svim govornicima, kolegama i kolegicama. Kritičare ću zamoliti, zapravo htjela bi im rekla da, da su trebali sudjelovati u izradi tog programa ukoliko su im toliko bili važni životi građana i građanki jer sada imamo instrument koji može stvarati e, dobra nova radna mjesta, koje može smanjiti nedostatke, koje može pomoći isto tako da mladi ljudi nađu radno mjesto. Mislim da imate pravo, gospodine Pavljeniče, ostvarili smo naš cilj, iako sam ja željela više sredstava za podršku, no to nije bilo na nama. Sa programom EASY možemo se približiti socijalnoj Europi i još jednom se zahvaljujem na širokoj podršci. Mi se vama zahvaljujemo. Rasprava je stoga završena. Glasovanje će se održati sutra u 12 sati. Prelazimo na sljedeću točku današnjeg dnevnog reda. To je pitanje za usmeni odgovor upućen komisiji o ojačavanju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Započet ćemo sa autoricom.